predsjednik je dobio stajalište od vijeća u prvom čitanju. Riječ je o direktivi za preuzimanje novih psihoaktivnih tvari u definiciju za droge i direktiva će se predstaviti u zapisniku ovog zasjedanja i Parlament e, ima tri mjeseca za davanje komentara na taj prijedlog i to počinje od 6.10.2017. godine, dakle od sutra. Popis ćete naći također u pisanom obliku.